na e, gospođu Jane Collins e, a u svezi sa ukidanjem imuniteta. Osim toga, e, klub socijaldemokrata je obavijestio da je gospodin Renato Soru napustio klub